Dame i gospodo. Drage kolege, drage kolegice. Otvaram za zasjedanje našeg odmora za vanjske poslove. Puno je ljudi u dvorani, veliko zanimanje za naše goste. Posebno mi je čast u ime našeg odbora pozdraviti premijerku Republike Srbije, gospođu Anu Brnobić. Draga Ana, dobrodošla, dobar dan, dobrodošli. Drago nam je što ste ovdje. Također bih pozdravio ministricu europskih e, integracija, gospođu Jadranku Joksimović, koja često dolazi u Brisel i veleposlanicu e, Republike Srbije e, Anu Kustanović. E, vidite da su Srbi sjajni kad se radi o rodnoj ravnopravnosti i ravnoteži. Samo dame e, sjede ovdje. Također bih pozdravio i zaželio dobrodošlicu predsjednika e, Skupštine Vojvode, gospodin Ištona Pasa. Mislim da je on tu. Dobrodošli. Te pred gospodina Igora Mirovića, predsjednika vlade Vojvodine. Je li on ovdje? Da. Da, sjajno, odlično. Također bih pozdravio gospodin Sen našega eh, veleposlovnika u eh, Beogradu. Gospođo premijerko, jako je veliko zanimanje za vaš posjet, za vašu zemlju. Samo nekoliko riječi ne samo kao predsjednik ovoga odbora, već e, i izvjestitelja za vašu e, sjajnu zemlju. Vi sada od lipnja vodite vladu Srbije. Imate e, ambiciozne e, planove za modernizaciju koje se temelje na e, digitalizaciji, inovaciji i obrazovanju. Po, obećali ste da ćete se boriti protiv korupcije, organiziranog kriminala. Također ste ponovili stratešku orijentaciju vaše zemlje ka Europskoj uniji, dobre susjedske odnose i pomirbu. A za vrijeme finala E, u Eurobasketu vi i gospodin Cerar ste pokazali kako, se, e, kako podržati fair play, kako biti e, domoljubi, a ne nacionalisti. Uspješna integracija Srbije i cijelog, cijelog, zapadnog Balkana će zahtijevati vrijeme i napore, ali će to vrijediti. E, mi bismo željeli od vas čuti e, osim gospodarskih razvoja vašega zemlje, kako vi vidite političku situaciju na Zapadnom Balkanu, također vaše planove u demokratskoj konsolidaciji, u slobodi medija, kako vidite rad nevladinih organizacija u vašoj zemlji. Eto, to bi bilo samo nekoliko stvari o kojima biste nam mogli nešto reći. Također ćemo iskoristiti ovu prigodu da otpočnemo eh, jedan iskren dijalog između Beograda i Prištine. Vi ste obećali u ravnoteženu politiku, kako to se uklapa u vašu obvezu da e, uskladite vašu vanjsku politiku sa politikom Evropske unije i bez odgađanja dajem vam riječ. Veselimo se samo što ćete nam reći, a da onda ću dati kolegama mogućnost da komentiraju ono što su od vas čuli i da vam postave pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala David dragi članovi odbora za vanjske poslove. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam s vama danas ovdje. Nova vlada Srbije je osnovana otprilike prije sto dana. Moja je bila velika želja i namjera da moj prvi službeni posjet bude Briselu i kao signal toga kamo ide Srbija, gdje želimo biti. Zahvaljujem našem veleplanstvu ovdje i svim mojim kolegama i vama što ste mi to omogućili. Jako sam zadovoljna što sam danas ovdje, zadovoljna sam što mogu govoriti ispred odbora za vanjske poslove o, mojoj viziji budućnosti Srbije. Sljedeće subote, 14. listopada, ću predstaviti građanima Srbije rezultat e, moje vlade u prvih sto dana. I mogu vam danas reći da sam zadovoljna sa onim što smo postigli u prvih e, sto dana, odnosno tri mjeseca, nešto više od tri mjeseca. Počeli smo u teškim okolnostima, suočeni s sa štrajkovima, ali kada smo to riješili, kad smo pokazali da možemo raditi kao tim, a to je moj prioritet, želim pokazati da je vlada tim koji je posvećen vođenju Srbije na takav način koji će omogućiti e, pristup EU uniji čim prije. Ali prvo i osnovno e, provođenje reformi koje nisu samo E, u svrhu pristupanja Europskoj unije, već e, postoje zato što mi želimo napraviti Srbiju boljim mjestom za život. Kada mi kao tim riješimo te štrajkove, nalazimo se tamo gdje možemo nastaviti dobar e, rad E, prethodne vlade i mog prethodnika Aleksandra Vučića i zahvaljujući njima i njihovim naporima e, u tjednima koji su slijedili nakon tih štrajkova mogu reći da smo imali uspješnih sto dana. A sad ću vam reći kakva je moja vizija Srbije i koje su naši strateški prioriteti onako kako ih ja vidim, jer kad postanete premijerom ili premijerkom jedne zemlje, nađete se u situaciju gdje zapravo morate rješavati jednu krizu za drugom i zaista nemate vremena za razmišljanje, a naročito ne strateško razmišljanje o stvarima koje želite napraviti i kamo želite ići i koje su vam prioriteti. Dakle, reći ću vam kako to izgleda u mojoj glavi. Kao što je David rekao, moj prioritet broj 1, 2 u programu nove vlade su bile dvije stvari. Prvo, digitalizacija, a drugo, obrazovanje. Ako pogledam Srbiju kao, ako je sagledam kao kuću, to je meni e, temelj digitalizacija i obrazovanje. Prethodna vlada je jako puno učinila u tom smislu da e, obrne naš put e, od bankrotna prije tri godine Srbije bila tri mjeseca od bankrota što je rekla Svjetska banka prethodna vlada je jako puno učinila da taj Titanik odvrati od udara u santo leda i omogućilo je ovoj vladi da ima e, snažan temelj za budući rast. Na sreću ja kao nova premijerka ne moram se baviti užasno nepopularnim mjerama fiskalne konsolidacije jer je to već napravljeno. Mogu sada početi sa svojom vladom razmišljati o rastu. Od i to održivi dinamički dugoročni e, rast Srbije i to se može postići jedino na snažnijem obrazovanju, boljem obrazovanju i obrazovnim reformama i digitalizaciji. A za to, naročito za digitalizaciju, imamo ogroman potencijal digitalizacija znači više e, informatičke tehnologije, a, tehnologije, ali to također meni znači primjenu informatičke tehnologije u različitim industrijama i granama eh, privrede, poljoprivrede, građevinarstvo, medicina i istraživanje razvoja u svemu tome u kreativnim industrijama, u videoigricama, u svemu gdje smo doživjeli veliki rast malih i srednjih poduzeća u Srbiji u posljednjih 5 do 6 godina. E, tehnološka industrija u Srbiji je danas najbrže rastuća grana industrije koja raste otprilike 10% svake godine. E, razvojem softvera koji raste po stopi od 20% godišnje. Ovo sve dolazi uglavnom od starta poduzeća, inovativnih poduzeća, malih i srednjih e, poduzeća ako se to dogodilo bez ikakvog podrška vlade. Ja sam pomislila što se može dogoditi ako postoji barem mala podrška vlade i ja to vidim, dakle, obrazovanje i digitalizaciju kao e, tem, kameni temeljci za budući održivi, dugoročni, dinamičan razvoj Srbije. Ako gradimo kuću na tom temelju imamo tri ključna stuba. To su stubovi koji su također tri ključna stuba koja moramo napraviti kako bismo se pridružili Europskoj e, e, obitelji nacija što prije moguće. Prvo je gospodarski rast i makroekonomska stabilnost. Drugo je reforma javne administracije, a treće je vladavina prava. Kada o, tome razmislite, imamo temelj, imamo ta tri stuba, ključna stuba, naše kuća koju zovemo Srbija. Iako to napravimo, napravili smo najviše u prvom stubi e, e, gospodarski razvoj i makronomska stabilnost. Kao što sam rekla, prije tri godine bili smo tri mjeseca od bankrota. Prethodna je vlada usvojila je i primijenila nepopularne mjere fiskalne konsolidacije koje su uključivale drastično rezanje javnih troškova. Danas imamo 40.000 ljudi manje u javnom sektoru u usporedbi sa razdobljem od prije tri godine. Morali smo srezati plaće u javnom sektoru za 10%, morali smo srezati penzije i morali smo pokušati ograničiti proračunske troškove na lokalne vlasti i strogo kontrolirati, kontrolirati e, troškove za infrastrukturne projekte. Iako smo povećali e, troškove na infrastrukturne projekte, pokušali smo ih usmjeriti, te troškove tako da pokušavamo e, završiti projekte koje smo započeli prije nego što započnemo stotine drugih novih e, projekta. U prošlosti smo sve započinjali u isto vrijeme, a ništa nismo dovršili. Danas je Srbija u mogućnosti da uspostavi makroekonomsku stabilnost i fiskalnu konsolidaciju a ja sam naslijedila vladu koja ima proračun koji je bolji nego u posljednjih deset godina. 2016. je bila prva godina kad smo imali fiskalni višak u proračunu, primarni fiskalni e, višak. Konačno smo javni dug smanjili, odnosno putanja javnog duga je preokrenuta i javni dug je počeo padati. Prošlo smo godinu završili sa 73% duga u odnosu na bruto nacionalni eh, dohodak. Danas je to 65%, znači trend se nastavlja to je da, dakle, ključni stup u kojem je napravljeno najviše. Također smo jako puno napravili u reformama javne administracije, a ne najmanje e, zahvaljujući e, pomoći Europske unije od 80 milijuna eura, ali imamo puno više zaposlenika u javnom sektoru Počeli smo pri provedbu jako puno procedura za e-vladu. Uvođenje e-vlade je po meni odgovor na tri velika izazova. Prvo je transparentnost javne administracije. Drugo je otvorenost u standardizaciji, odnosno predvidivosti javne administracije. Kao građan kad idete kad se obrađate javnoj administraciji što morate podnijeti. I treće, borba protiv e, korupcije. Kada smanjite birokracije, borite se protiv korupcije. Mi smo puno činili, ali puno toga je i pred nama. Treći stup je vladavina prava. U tom području smo napravili najmanje jer smo se fokusirali na fiskalnoj konsolidaciji i to je stup na koji ćemo se usredotočiti naročito jer imamo poglavlja 23 i 24 naše integracije u Europsku uniju koji su vrlo važni za nas. Ako pogledate krov ove kuće, rekla bih da je krov ove kuće je regionalna stabilnost. To je jedan nagib, a ono što drži kuću na kupu je evropska integracija. To je taj vrh. Regionalna stabilnost je vrlo važna za nas. Važna nam je jer ako ne zbog čeg drugog, onda iz sebičnih razloga. Kao što sam rekla, puno smo napravili u posljednje tri godine da naša zemlja bude gospodarski stabilna. A sada možemo e, ubirati plodove ti, te stabilnosti koja je fiskalna i makroekonomska i politička, ali ne možemo ubirati plodove ako smo u nestabilnoj regiji. Iako je Srbija najveća država u regiji, mi smo još uvijek e, e, dovoljno malo tržište da svaka regionalna nestabilnost utječe na nas kao i na druge. A ako u regiji postoji nestabilnost, ako e, doći će manje investitora u Srbiju. E, novac koji troše komercijalne banke i međunarodne e, financijske institucije kao što je Europska banka za obnovu i razvoj, Svjetska banka i tako dalje i tako dalje. E, taj će novac biti skuplji jer će morati uzeti ovaj rizik u, obzir i taj će novac biti skuplji za naše male i srednja poduzeća. Treba nam regionalna stabilnost i mi smo duboko i stvarno e, tome posvećeni. Berlinski proces je, ja mislim, jedan od ključnih pokretača te e, regionalne stabilnosti. Mi smo zaista posvećeni tom procesu. I onda europska integracija kao vrh te kuće. Ja sam rekla i s time ću završiti. Moja prva rečenica u programu za novu vladu bila je sljedeća. Strateški e, cilj Srbije je evropska integracija. Mi želimo biti e, članicom evropske obitelji nacije. U posljedne tri godine jedna od stvari koje mi se najviše sviđaju ili jedna od najboljih stvari u svezi sa ovom vladom e, i zbog čega sam se pridružila vladi u kolovozu prošle godine je to što je vlada pod vodstvom tadašnjeg premijera, a trenutnog predsjednika je promovirala evropsku integraciju na najbolji mogući način. Oni nisu promovirali evropsku e, integraciju na populistički način, a to bi bilo lakše. Bolje bi bilo e, reći idemo u Evropsku uniju jer tamo postoji puno novaca koje nas e, čeka na kraju tog puta. Pun čup zlata. Ne, nikad to nije rečeno. Vlada je govorila i ja to nastavljam govoriti sada da E, mi želimo te reforme zbog nas samih, a drugo zbog toga što sve te reforme koje će nas dovesti do Europske unije, makroekonomska stabilnost, javna administracija, njena reforma, e, trans, e, vladavina prava, prava koja će dovesti do transparentnih sudstva. To je važno za naše građane i za naše poslovne subjekte. Dakle, ti ciljevi postoje, iako mm, mi ne napravimo, eh, da stvorimo nova radna mjesta za naše građane, ako mi ne budemo uspješni u reformama, čak i ako se pridržemo Evropskoj uniji, Evropska unija nam neće dati više radnih mjesta, neće nam s mjesta spružiti eh, koristi i dobrobiti. Eto, tako mi promoviramo Evropsku uniju. Ne želimo se pridružiti Evropskoj uniji kao članica koja šepa, koja treba pomoć, koja treba podršku. Želimo napraviti ono što se od nas očekuje kad budemo spremni se pridružiti Europskoj uniji, kada je Europska unija bude spremna otvoriti vrata novim članovima, da budemo ravnopravni članovi Europske obitelji nacija koja može pružiti podršku Europskoj uniji jer to je jedini način za sve nas da, e, da napredujemo. Hvala vam najljepša. Hvala gospođa premijer. Sada možemo razmijeniti mišljenje. E, ovo zasjedanje e, traje do četiri, a premijerka ima daljnje sastanka ovdje u gradu. Prvi govornik je gospodin Eduard Kokan, koji je predsjednik e, među parlament parlamentarnog odbora. Edward, dvije, tri minute, tako da i kolegama damo vremena. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala. Mm, gospođi premijerki, dobrodošli na sastanak ovog odbora za vanjske poslove. Čekali smo na, na vas velikim očekivanjima i bilo nam je vrlo drago kad ste nominirani za premijerku. Mm, ta je spremljena pozitivno u Briselu, a to je velika odgovorna za vas. Od vas očekujemo rezultate i bit ćemo i dalje pozitivno i pomoći ćemo vam na svaki mogući način. Slušajući vas, želio bih također spomenuti da cijenim vaš e, lističan i poslovan pristup. Slušajući vaše predavanje, bilo mi je zadovoljstvo što ste spomenuli da je integracija u Europsku uniju prioritet za Srbiju. To je vrlo važno e, za nas i drago nam je da smo to čuli od vas. Europski parlament podržava integracijske procese u regiji Imamo dobar povijest e, odnosa i suradnje sa Srbijom. Mm, prije ne, e, tek e, nedavno smo imali dobar sastanak sa našim kolegama iz Skupštine i rasprava je bila pozitivna, odvijala se u pozitivnoj atmosferi, iako Srbija napreduje u ovom procesu, vrlo je važno da se usredotočite na kvalitetu e, nekih reformi kao što su ključna područja vladavine prava e, pravosuđa i kao što je borba protiv korupcije. Ponekad nas brine e, situacija sa slobodom medija u Srbiji E, sudstvo i e, poglavlje 33 su ključni za napredovanje integracijskog procesa. Ja znam da će to e, tražiti ustavne promjene i nadam se da će vlada biti pripremna raditi sa parlamentom na ovim kompliciranim pitanjima. Dakle, želimo vam sve najbolje u vašem budućem radu. Možete se osloniti na vaše prijatelje u Europskom parlamentu koji će podržati vašu ambiciju da postanete članicom Evropske unije u budućnosti. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedatelji što ste mi dali riječ. Hvala Edvard. Kolege, imamo rekordan broj prijavljenih za riječ u ovom trenutku 14. Dakle, svi bi trebali nešto reći, mogu postaviti pitanje, ali moramo dati premijerki i vrijeme za odgovor. Dakle, 15 minuta za 14 e, pitanja ili primjedbi. Svakome minuta. E, Kristijan Predaj, Spučan, izvolite. Hvala e, gospodin predsjedatelju, gospođa premijerka. Dobrodošli. Sve najbolje vam želim. u vašem radu. Hvala vam najljepše na prezentaciji koju ste održali. Naš klub učeni u potpunosti podržava sve vaše napore koje učiniti Srbiju bogatim e, bogatijom i demokratskijom i, koje će vas dovesti u Europu. Imam pitanje. Vidim da ste rekli da pridruživanje europske unije kao maraton. I mislim da je to e, za vas jako teško jer javno mnijenje u vašoj zemlji e, smatra da je Rusija vaš najbolji prijatelj. Kako ćete vi tečeti ovom maratonu? Hoće li ljudi i dalje biti na vašoj strani? I naša naj, e, rezolucija u parlamentu u podjeljku šest govori o zakonodavstvu kojim se štite manjine. Zanima me kakva je situacija sa rumunjskom manjenom u vašoj zemlji. Također imam pitanje o Nasiru Oriću. E, da li to stvara tenzije u vašim odnosima sa vašim e, odnosima? Gospodin Picola, izvolite imate riječ. Thank you, chair. Gospođo premijerko, doista mi je drago što ste danas ovdje na sjednici AFETA i doista želim vam puno uspjeha u vašem radu doista ću možda ponoviti ovo što je gospodin Predas sada natuknuo u svom pitanju dakle istraživanje nacionalnog demokratskog instituta iz srpnja ove godine registriralo je ozbiljan deficit e, povjerenja građana u europsku uniju građani iz srbije naime misle da su rusija i kina poželjniji partneri srbiji nego europska unija što se možda može objasniti padom podrške članstvu u europskoj uniji koje traje od. two thousand and godine E, dvije treine ispitanih e, graana ak smatra da treba odustati od europskog puta ukoliko bi to pogoršalo odnose s rusijom. moje pitanje kako dakle uvjeriti graane srbije u ispravnost strateške orijentacije vlade republike srbije prema članstvu u europskoj uniji i imate li odgovor na postojeće neraspoloženje javnosti što je utoliko važnije jer ste tek počeli sa pregovorima i tek ćete se suočiti s osobito teškim poglavljima koji sasvim sigurno neće pozitivno utjecati na percepciju javnosti. Hvala. Oprostite, ne mogu primiti više javljanja e, za riječ. Charles EKR. E Hvala, gospodine predsjedatelju, dobrodošlicu, izražavam Gospođe Bramanović, e, kao premijer, ja sam se s vama već sreo u svom uredu e, prije nekoliko godina u vašoj drugoj ulozi. E, ja, kao i mo prethodni govornici, ja se također brinem, <clears throat> ja sam izvjestitelj za Crnu Goru pa me zanima e, regija i naročito vaš prvi susjed Crna Gora. Oni su se pridružili e, paketu sankcija <clears throat> protiv Srbije radi e, pripajanja Ukrajine, a vi još uvijek provodite zajedničke vojne vježbe, što zapravo po meni šalje krivi signal E, u svezi sa vašim aspiracijama e, Euroatlantskom savezu, ali no, to je vaša suverena odluka. E, pozdravljam sve pakete reforme koje vlada poduzima i također regionalna integracija je vrlo važna za Zapadni pa- Balkan. Ja dolazim iz Ujedinjene kraljevine i imam poruku za vas. Drago mi je što mogu reći da nadam se da će cijeli Zapadni Balkan biti u EU. uniji. Vi niste na krivoj strani povijesti a moja zemlja to je, nemojte slijediti naš loš primjer, mi sada radimo Brexit, a to je loše. Hvala Charles, Alde, Grup, Ivo Vajgal, izvolite. Hvala predsjedatelju. Gospođo premijerka, rekli ste nam nešto vrlo važno o zajedničkim interesima zemalja Zapadnog Balkana. Ja ponavljam, želim ponoviti ono što ste vi rekli morate raditi zajedno kako biste se predstavili kao pouzdani i stabilni dio Europe. To će povećati mogućnosti za svaku od e, država da se pridruži Europskoj uniji. Također želio bih e, se pridružiti zabrinutostima o e, nekim dvosmislenosti vaše politike. Prvo je Rusija, drugo je Kosovo, ali ne vjerujem da ću na ovo pitanje biti kratka odgovore, a moje zadnje pitanje je kako vi kao premijer e, rješavate problem demografskih promjena. Rekli ste da ste srezali penzije, to je tragedija za starije ljude. Hvala. Hvala Ivo, a za zelene Ivo Šultis. Hvala što ste mi dali riječ, e, gospođo premijer. E, e, dobrodošli u Europski parlament. Drago mi je da je vaš prvi posjet upravo ovdje u Briselu i to je signal toga gdje Srbija želi biti u budućnosti. Naravno, mi svi želimo da Srbija bude dijelom ove velike obitelji i to što prije. No, ima nekih pitanja na ovom putu i puno je prostora za poboljšanje. Mislim da je dobro da ste naglasili obrazovanje i digitalizaciju kao vaše e, prioritete javne financije, a također to je dobra osnova za budućnost, ali je također važno da imate regionalnu stabilnost i dobre odnose sa Kosovo i poštovanje sporazuma na obje strane. Moje kratko pitanje je kako je vaš odnos, odnosno koje su jedne od E, osnovnih e, e, prioriteta vlade, to je okoliš i energetska politika. Gospodin Borgezio je sljedeći govornik. Ja sam talijanski eurozastupnik i doista se nadam se boljoj suradnji sa jednom susjednom zemljom i to iz brojnih povijesnih razloga. Ona doista je slična nama, dovoljno otići u Beograd, ako ste evo, iz Milana i osjećati ćete se kao kod kuće. Dakle, to je zbog kulturoloških sličnosti. I ja bih se stoga dozvolio da, vam, da vas podsjetim da u trenutku u kojem se približavate dakle europskoj integraciji koliko je važna dakle monetarna suverenost Imamo ovdje, vidim, vidjeli smo, odnosno svjedočimo brojnim pritiscima kojima ste izloženi, a sloboda se temelji na monetarnoj suverenosti. Razmislite deset puta prije nego što od toga odustanete. Thank you, Mr. And Mr. Hvala, gospodine Epitideos. Hvala lijepa. Hvala vam. E, dobrodošla i želim vam doista puno sreće, e, gospođo premijerko. Želim puno sreće i vama i vašoj državi na evropskom putu. Što se tiče e, privlačenja ulaganja i poduzetnika, danas vašu zemlju posjećuje i turska delegacija koju prati velik broj gospodarstvenika. Vi ste sigurno zainteresirani za suradnju s tom zemljom, ali s obzirom na situaciju u toj zemlji, znamo da e, kada e, Turci eto, djeluju da to učine da bi dominirali. Stoga me zanima, mislite li da će se ta zemlja uplitati u političku situaciju u vašoj zemlji? Next is Dubravka Žuvica, the EPP. Zastupnica Dubravka za EPP. Ja ću vas pitati na hrvatskom, gospođo predsjednice vlade. E, evidentno iz vašeg uvodnog izlaganja da ste opredjeljeni gospodarstvu i kao što ste rekli temeljima, temeljima na kojima želite temeljiti novu Srbiju. Međutim, nijednom riječju se niste dotakli odnosa e, Srbije s Rusijom koji je evidentan i, i očito utječe na stajalište građana prema anketama prema europskim integracijama premda ste jasno kazali da je vlada opredjeljena za europske integracije. i drugo pitanje koje je vrlo zanimljivo a to je odnosi s kosovom koje također niste dotakli i ako ste rekli da želite regionalnu stabilnost i želite da regionalna stabilnost bude e, potka za vaš gospodarski rast i moguće privlačenje investicija međutim ipak jedno pitanje hoćete li i dalje blokirati e, e, ulazak Kosova u međunarodne organizacije i to bi bio e, jasan znak da želite regionalnu stabilnost, dakle kad kažemo i o Kosovu i o Rusiji. Hvala. We Hvala i dobrodošli. Dakle, u istinu pozdravljam naše gošće i naš ženski panel. Ovo što ste vi rekli vezano uz integracije u Europsku uniju na dobrobit Srbije, to je dobro, međutim imam neka konkretna pitanja kao posljedica toga. Na primjer, pojavljivanje osuđenih ratnih zločinaca koji su nazočni na državnim ceremonijama, recimo kao primjera. Kao što znate, parlament je imao rezolucije, čitav niz rezolucija kada govorimo o Srbiji. Recimo o negativnim kampanjama protiv istraživačkog novinarstva E, a ne bavljenjem dakle, i odgovaranjem na probleme i pitanja kojima su ti novinari pisali, dakle jedna pobliža istraga u tom smislu i novi ombudsman koji bi trebao dakle štititi ljude, a nema nikakva iskustva e, u zaštiti ljudskih e, prava i kakva je vaša situacija dakle kad vidite o interkonektoru u pogledu plina i Bugarske i Srbije. Gospodin Jakovčić za Alde, izvolite. prvih sto dana vaše vlade čestitam vam na odabiru digitalizacije i obrazovanja kao onoga čime se želite baviti. Pozivam vas da s istim entuzijazmom se pozabavite i pitanjima pravosuđa, slobode medija, prava nacionalnih manjina. Mislim da je to jako važno za Srbiju, kao što ste naglasila i regionalnu stabilnost koja, kako ste rekli, je important for us. Moje pitanje ide upravo u tom pravcu. E, da li netko može dodiku već jednom reći da prestane pričati da će banja luka i beograd biti u istoj državi jer onda dajete sve argumente onima koji govore da će priština i tirana biti u istoj državi. vi imate tu snagu vaš predsjednik gospodin vučić ima tu snagu ja mislim Dodiku, reći dosta pa evo ja vas pozivam da li ste spremni reći mu dosta? hvala. Thank And now, Zovko. Hvala, Zovko. Pitam gospođo premijerko na uspješnih sto dana vašeg upravljanja Srbijom i sada bi se nadovezala na moje prethodne kolege u pitanju regionalne stabilnosti, osobito na pitanje koje vam je postavio i naš izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Preda, smatram da srbija igra jednu konstruktivnu da bi trebala da igra zajedno sa hrvatskom jednu konstruktivnu ulogu u nalaženju rješenja za bosnu i hercegovinu koja je trenutno u jednoj pat poziciji što se tiče izbornog zakona i voljela bih da mi malo objasnite kako vidite u narednom periodu koje ćete poteze preduzeti da konačno ta zemlja nađe svoj put prema europskoj uniji bez stabilne bosne i hercegovine nema stabilne regije i nema stabilne ni Srbije isto tako, tako da evo ja vas pozivam da se angažirate malo više u tom pogledu i da nešto učinite da se ova situacija nađe svoje rješenje. Hvala. Gospodin Bostinaru. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospođo Ana Brnabić, ako sam vam dobro izgovorio ime, uistinu mi je zadovoljstvo imati vas ovdje. Ja ću započeti od početka kao netko tko je iz Rumunjske, ne mogu propustiti ovu priliku, ali kao socijalist sam ovdje kako bih vam rekao da naš klub zastupnika uistinu snažno podržava eh, prošenje Europske unije u pogledu Zapadnog Balkana. A sada ću se prvo referirati na međunarodni kontekst kada govorimo o regiji Zapadnog Balkana. Tu niste samo vi, tu su i drugi čimbenici. E, ponekad su tu neka e, drugačije agende, suprotne onome koje mi imamo. A tu su i neki nedavni događaj. Ja postavljam suzdjeljanje vašeg predsjednika gospodina Vučića u Varni. Dakle, kad je bio sa premijerima Rumunjske, Grčke i Bugarske gdje iskazano uistinu pravo regionalna posvećenost ovom proširenju i to će biti isto tako prioritet e, tijekom predsjedanja Bugarske. Mogu vam reći da će to tako biti i tijekom predsjedanja Rumunjske. A sada pitanje, da li je vlada Srbije spremna razmotriti usklađivanje vaše vanjske politike sa vanjskom politikom Europske unije kada govorimo o sigurnosti i obrani? Ako je tome tako, imate ovdje velike e, ljude koji vas uistinu podržavaju. E, gospodin Zelimović u ime Alde. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim sve najbolje e, sebe njenom putovanju ka Evropskoj uniji. Nadam se da ćete uskoro uspjeti i ostvariti vaše ambicije i mislim da za sada dobro stojite. Jedno pitanje vezano za regionalnu stabilnost. Što može vaša zemlja učiniti kako bi smanjila te separatističke tendencije u Bosni i kako bi pridonijela stabilnosti u Bosni koja je potrebna kako Srbiji tako i Bosni i dakle zajedničkom ulasku u Europsku uniju. I evo završna tri govornika, Mihael Gala. Hvala lijepa. E, dobrodošli i s moje strane. S Smatrate li dakle, da je nepovratan taj vaš put ka Europskoj uniji i tko bi mogao prema tome biti rezerviran u vašem društvu? Što je sa pravoslavnom crkvom? Da li oni to blagoslove? I postoje li još neke relevantne strukture u Srbiji koje otvoreno ili prikriveno podržavaju Dodika u Banja Luci, pogotovo njegovu želju da održi drugi referendum i proglasi nezavisnost? E, i time dođe do raspadanja Bosne i Hercegovine. Da li vaša vlada e, službeno ne zagovara takav jedan korak? I da li smatrate da li je Hrvatska vaš privilegirani partner na vašem putu u Europskoj Ne zato što imate sličan jezik pa možete čitati dakle, sve dokumente, već kao jedan put pomirbe koji je još uvijek nužan nakon onoga što se dogodilo pre nekoliko desetljeća. Hvala lijepa. Zahvaljujem Mihajle i iz Slovenije dva posljednja govornika, Ales Peterle Hvala David e, na tome što ste tako zgodno <laughs> spomenuli e, dakle Europsko prvenstvo u košarci e, dakle slovenski tim su podržavali bili sponzori srpska poduzeća, Srbe slovenska poduzeća evo koje partnerstvo dakle dobro nam došli gospođo premijerko i zahvaljujemo na ovim vrlo realnim riječima i čestitamo na vaših prvih sto dana Uistinu e, cijenim dakle taj kontinuitet e, u pogledu tog proeuropskog aspekta i reformi i sviđa mi se uistinu to što spomjeti makroekonomsku stabilnost i vladavinu prava. Ako to dvoje nije povezano, dakle ako vladavina prava ne funkcionira ne možemo razviti ni e, socijalno tržišno gospodarstvo. I slažem se s vama kada govorimo o regionalnoj stabilnosti. Još jedno dodatno pitanje onome što su drugi rekli. Što mislite poduzeti u tom smislu? Dakle, pogotovo što se tiče Bosne i Hercegovine i Kosova. I htio bih zaključiti time što bih izrazio svoje uvjerenje da će Srbija moći pregovarati o novim pregovorima i želim sve najbolje o tome. Hvala lijepa. I Franz Bogović koji je jedan aktivni prijatelj Srbije u ovom parlamentu. Ja vas ovdje najsrdačnije pozdravljam. E, poštovana gospođo premijerko i gospođo Joksimović i svi ostali dobrodošli u Europski parlament. E, čestitam vam na vaših prvih e, sto dana. I ja vas samo mogu pohvaliti sve ovo što ste ovdje rekli. i Mislim da vam isto tako moram čestitati u pogledu košarke. E, i vi ste bili na tom europskom prvenstvu zajedno sa gospodinom Cerarom, iskazali ste to jedinstvo i vi ste rekli da ste i vi e, spremni dakle biti nazočni čak e, i kod jednog e, poraza. Dakle, demografija, ljudi napuštaju Srbiju, malo ih se rađa i kao ministrica uprave što ćete učiniti u tom smislu u pogledu regionalnog e, razvoja Srbije, dakle da se sve regije jednako razvijaju. Hvala lijepa. Izvolite, evo dobili ste čitav niz e, pitanja koje iskazuje veliki interes e, Europskog parlamenta, pogotovo ovog e, odbora. I sad je evo na vama da to sažmete u nekih 12 do 15 minuta. Idemo onda brzo započeti. Hvala vam na vašim pitanjima, na vašem interesu. Ja ću pokušati odgovoriti na sva pitanja. Ispričavam se unaprijed ako budem neka preskočila ja ću grupirati, bilo je najviše pitanja odnosu Srbije sa Rusijom i u neku ruku sa Kinom. Ministrica Joksimović e, stalno izrađuje dakle ankete, ankete javnog mnjenja. Po onom što smo mi vidjeli i danas podaci su nešto drugačiji. povjerenje u Europsku uniju, proevropski stav kod građana raste. Prošle godine to bio 41%, sada je 49%. 66% građana je za reforme, dakle za reforme koje sada radimo kao dio pristupa EU. To nisu loši rezultati i po prvi put građani vide Europsku uniju kao najvećeg donatora i, i onoga koji daje najveću podršku. I u tom smislu percepcija se mijenja. Dakle, polako, ali mijenja se. Ja se osobno zalažem da učinimo sve što možemo kako bismo promovirali dakle, u potporu EU, ne samo vezano uz pristupne fondove, već e, i dakle istraživanje, razvoj, infrastrukturni projekti koji se dakle, financiraju iz Europske investicijske banke i tako dalje. Očekujem da će to dovesti do rasta potpore. Iskreno, kad sam ja vidjela ove podatke, dakle dvije trećine građana Srbije nisu za Europsku uniju, koliko pomislite, to jednostavno ne može biti točno. Kada pogledate e, parlament, oko 80% zastupnika u našem parlamentu dolazi iz različitih političkih stranaka. Neki su dakako u vladajućoj koaliciji, dakle oni su jasno za Europsku uniju, a drugi koji su u oporbi i dalje su za Europsku uniju, dakle, onda su tu neke stranke s desnice, nacionalisti, ali oni su manjina. Dakle, ne možete reći da dvije trećine stanovništva, da je, da protiv Europske unije imati ovakav sastav parlamenta. Dakle, 80% zastupnika dolazi iz stranaka koje podržavaju e, pristupanje Europskoj uniji. Dakle, tu nešto nije u redu barem 49% građana za Europsku uniju i dakle prepoznata je također i kao najveći e, donator. Odnose s Rusijom. Srbija to ne skriva, imamo tradicionalno dobre odnose s Rusijom. tu su kulturne, kulturne i vjerski odnosi. I velik broj naših građana vidi Rusiju kao prijatelja zbog njihove potpore 90-ih, potom dakle, podrška tijekom bombardiranja NATO-a, ali imamo s njima ugovor o slobodnoj trgovini, dakle to je važno za naše gospodarstvo. i dakle, ovisimo o uvozu plina iz Rusije. Dakle, imamo taj odnos s Rusijom, ali to ne znači da to utječe na našu želju za integracijom u Europsku uniju ili da utječe na naše strateške odnose s Europskom unijom. Na jednak način i vaše zemlje surađuju sa Rusijom na jednak način. Ali kad sam postala premijerka, Vidim različite podatke i percepcija je doista izuzetna stvar. Ali vi kao zastupnici bi se trebali razgovarati o činjenicama, ne o percepciji. I kada kažete da Srbija, da je u vojnom smislu bliska Rusiji, ja ću vam reći da jer je mene ovo iznenadilo kad sam postala premijerka i vidjela ove brojke. Dakle, 2016. Srbija je održala 16 eh, različitih međunarodnih vojnih vježbi. Od njih 16, devet bilateralnih sa SAD-om, dvije s Rusijom, dvije sa drugim zemljama Balkana, dvije s nato dakle kroz partnerstvo za mir i jedna s Mađarskom. 2017. do danas Srbija je sudjelovala u 13 vojnih vježbi ili sličnih aktivnosti. Trinaest, dakle, s NATO-om, od toga sedam bilateralnih, dakle sa e, SAD-om i dvije vježbe, dakle s Rusijom. Ovo su brojke i one su doista se razlikuju od percepcije, ali navikli smo se govoriti, ha, Srbija i Rusija znate već, ali brojke jasno govore. Ne onome što je Charles Tenok rekao kada je riječ o našim euroatlantskim integracijama. Mi smo vrlo jasni i otvoreni. Mi ne želimo tu integraciju. Mi želimo evropsku integraciju. Ne želimo biti članica NATO-a. Želimo biti neutralni. Ali ovo, ove brojke pokazuju da smo doista vojno neutralni. Odnosno, čak i više surađujemo sa NATO-om unutar partnerstva za mir. Idem dalje nacionalne manjine. Izuzetno važno pitanje za Srbiju. Ali morate priznati da smo mi šampioni kada je u pitanju poštovanje prava manjina. I nakon krvavih 90-ih Srbija je danas zemlja s najviše nacionalnih i etničkih manjina, ukupno ih je 26 službenih, sve one su priznate kao nacionalne manjine. Imamo vijeće nacionalnih manjina, kako bi ove manjine mogle sudjelovati u političkom, gospodarskom i socijalnom životu Srbije. Imamo 21 takvo vijeće. Ta vijeća surađuju sa Republičkim vijećem za nacionalne manjine, kojim predsjeda premijer. Ja sam prošlog mjeseca održala upravo taj sastanak. Imamo obrazovne programe na 15 različitih jezika. Dakle, djecu se podučava na 15 različitih jezika. Imamo šest različitih službenih jezika u različitim eh, općinama, naročito u Vojvodini. Slovenci, naši veliki prijatelji, ali Srbi tamo nisu nacionalna manjina, oni nisu priznati kao nacionalna manjina. I uopće ne otvaramo to pitanje. Italijani jesu, Mađari jesu, Srbi nisu. Iako je riječ o najvećoj e, dakle, skupini kada govorimo o manjinama u toj zemlji. Dakle, molim vas, kada je riječ o nacionalnim manjinama, mislim da Srbija doista jako puno radi. To je za nas jako važno. Ja sam jako ponosna na način na koji poštujemo prava nacionalnih manjina. Rezovi mirovina, izuzetno važno pitanje, a uvijek dijelom rasprave u Srbiji, to je pitanje postavio gospodin Weigl, to je bilo potrebno. Zato što prije izbora, dakle, tijekom e, prethodne vlade mirovine su porasle kao posljedica političkih odluka i nisu bile održive. Morali smo ih rezati kako bi ih uopće mogli isplaćivati kako država ne bi bankrotirala. I od tad nadalje, upravo zbog e, mjera za fiskalnu konsolidaciju, mi smo dva put podignuli mirovine, ne mnogo, ali u postupku u kojem smo mogli. Danas e, također razmišljamo o povećanju mirovina i do 13. listopada ćemo dovršiti pregovore s MMF-om upravo o tome i vjerojatno ću u subotu nešto moći najaviti. S ovim povećanjem po prvi put ćemo imati više e, mirovine u mirovini, dakle, u odnosu na one prije krize, dakle, iz 2013. Ali sada će taj o, rast biti održiv. Tu su i plaće u zdravstvu i plaće u obrazovanju. Po prvi put, dakle, nakon ovog povećanja koje ću najaviti, nadam se, u subotu, plaća će biti više nego u razdoblju prije krize. Ali po prvi put će to biti na zdravim temeljima. Kosovo i regionalna suradnja. Kosovo je izuzetno važno za Srbiju. Prije četiri i pol godine smo potpisali sporazum iz Brisela. On je bio, jako ga je bilo teško potpisati. To je bila politički hrabra odluka. I danas, i u posljednjoj predsjedničkoj kampanji, kada se natjecao dakle, e, predsjednik Vučić, njega je desnica i takozvan e, prodemokratski kandidat krivio što je potpisao taj dokument i prodao Kosovo. Srbija je provela većinu točaka iz tog sporazuma. Ali osnova tog e, sporazuma jest uspostavljanje zajednice sa većinskim srpskim stanovništvom i to se nije još dogodilo. Priština još uopće nije počela ni raditi na tome. Dakle, Priština ne provodi sporazum iz Brisela. Srbiju se još uvijek pita, jeste li za ovo, hoćete li blokirati u Interpolu, UNESCO, ali Priština ne ispunjava svoje, svoj dio obaveza, onu osnovu sporazumu. I predsjednik je zatražio veliki dijalog e, s Kosovom. Ja mislim da je još, da to opet znak hrabre politike. I do kraja godine ćemo imati taj dijalog, dakle, sa svim e, strankama koje su u parlamentu, sa organizacijama civilnog e, društva, medijima, crkvom, drugim vjerskim zajednicama, dakle, sa svima koji žele sudjelovati, kako bi oni rekli što mislite kako bi trebalo biti, mm, kako bi trebao biti naš stav prema budućnosti Kosova? jesmo li spremni za posljedice takve odluke? Mislim da je to hrabro. To će nam dati neke smjernice o tome kako će izgledati budućnost. Međutim, u svemu tome morate znati da se Srbija ovdje doista odgovorno ponašala. Eh, da budem iskrena, Priština nije. Regionalna stabilnost i Republika Srpska. Iznova i iznova govorimo da mi jamčimo za Dejtonski sporazum. Da nam je potrebna Bosna i Hercegovina u obliku zemlje kakva je ona danas. Naravno da imamo bliske veze sa Republikom Srpskom ali to ne znači da ne podupiremo Bosnu i Hercegovinu kao jednu jedinstvenu zemlju. Prvi posjet predsjednika Vučića bio je Sarajevu. Do kraja godine ćemo držati zajedničku sjednicu vlade sa Bosnom i Hercegovinom. Doista smo otvoreni kada je riječ o rješavanju dakle, otvorenih pitanja. I iskoristila bih ovu priliku i rekla da, mi jamčimo dakle, provođenje Dejtonskog sporazuma. Je li naš put prema Europskoj uniji dakle, zacrtan, reverzibilan? Aha, ne znam. Ja mislim da jest, ali ne znam. kada je riječ o regionalnoj stabilnosti Evo, uvaženi zastupnici su me pitali u slučaju Nasera Orića. To su stvari koje mogu naštetiti regionalnoj stabilnosti. Nas jako uzrujava i nezadovoljni smo da unatoč svemu nitko nije kriv za ubojstva srpskih civila u Bosni i Hercegovini. To nije Naserović, ali nema nikog drugog. I to ide na štetu regionalne stabilnosti. I mi se doista za to zalažemo. Mi smo tolerantni, fleksibilni, nastavit ćemo komunicirati, nećemo ništa poduzeti ali moramo biti objektivniji i reći nekoga treba okriviti. Tu je bilo pitanje, dakle, osuđeni ratni zločinci koji se pojavljuju na državnim e, nekakvim prilikama. To su ljudi koji su bili isporučeni Hagu, uglavnom od strane Republike Srbije, ili su, dakle, dobrovoljno se predali. Oni su tamo osuđeni, oni su bili u zatvoru, oni su pušteni iz zatvora i vratili su se u Srbiju. Oni nisu dužnosnici, oni nisu u vladi, nisu savjetnici u vladi. Oni su slobodni ljudi. Imate druge zemlje u regiji gdje su ratni zločinci u vladi. Oni imaju tamo službene dužnosti. što činiti sada s njima. Oni su bili u zatvoru. Oni su se vratili. Nemaju nikakvu, ne obnašaju nikakvu javnu dužnost. Ali opet imamo različite situacije u regiji. To je također nešto što može smetati ovu regionalnu stabilnost, ali ja se zalažem da ću surađivati sa svima kako bismo riješili tu situaciju. Potom pitanja vezana uz okoliš e, i energetiku Igora Šoltesa. Ono što želim jasno poručiti jest e, da je nova vlada, da se snažno zalaže za evropski put, dakle Srbija, to je naš prioritet imamo dva ministarstva za ta pitanja. Jedno je ministarstvo europskih integracija, tu je ministrica Joksimović. A drugo je ministarstvo za zaštitu okoliša. Prije ono bilo u sklopu poljoprivrede. I to zato što znamo da će to biti jedno od e, poglavlja koje će biti najteže, najskuplje i želimo imati odgovarajuće ministarstvo. Dakle, evo, zalažemo se za zaštitu okoliša. Energetska politika, Počeli smo sa projektima obnovljivih izvora energije. Pokušamo diversificirati energetski sektor u tom smislu. Jedan od ključnih projekata jesu ovi interkonektori da za plin između Bugarske i Srbije. To je za nas jako važno zbog diversifikacije opskrbe plinom i prošlog tjedna sam imala sastanak sa ministrom za energetiku kako bih upravo vidjela kako stojimo s tim projektom. E, ja sam pokušala odgovoriti na pitanja. Istraživačko novinarstvo, doista važno pitanje. Želim biti, sam vrlo otvorena za tu raspravu. Iskreno, rekla sam to našim novinarima, predstavnicima civilnog društva, govorim sada vama. Ne razumijem u čemu je problem. Ne mislim da nedostaje istraživačkih novinara u Srbiji. No što više. Vidim da nedostaje istraživačkog novinarstva, ali ne zato što ga guši vlada. Nema objektivnog novinarstva u Srbiji ili ako da, jako ga je malo. Ili je tu netko tko je jako za vladu ili mediji koji su izuzetno protiv vlade rijetko imamo objektivno novinarstvo. Ali imate medije koji su protiv vlade, koji mogu reći doista što god žele reći, ali na osnovu činjenica ili čak i ne. Da, da, imate ih. Što se tiče tjednika, svi tjednici su apsolutno protiv vlade. Protiv vlade, protiv predsjednika. Kad je riječ o dnevnim novinama, imate barem tri dnevne novine, dva dve su kompletno protiv vlade, jedna je više manje objektivna. Možete je kupiti, one postoje. Imamo jedan zanimljiv primjer jednog, jednih lokalnih novina, vranjske novine. Oni su prije desetak dana zatvoreni zbog nedostatka potpore, dakle financijske potpore od vlade. Oni su kritizirali vladu, nisu imali novca i zatvorili su redakciju. Ja sam dom tražila izvješće od Ministarstva kulture i informiranja vezano uz rad ovog medija i lokalne vlasti. Ova, dakle, medije kritizira vladu, što je apsolutno dopušteno. Oni su samo od 2017. od vlade, dakle, putem povjerenstava, dakle koji financiraju projekte, dobili za njihov projekt više novca nego u razdoblju od 2008. do 2012. Dakle, mnogo više novca su dobili u 2017. Kada sam iznijela taj podatak, ne nemam opet govoriti o percepciji, već o činjenicama. Kad sam iznijela ove podatke, Onda oporba je rekla, a dobro, ali drugi su dobili više. Dakle, nije istina da njima nije ništa dano, a vi ste ih e, uništili jer im niste dali dovoljno novca. Pa mi jesmo im dali dovoljno novca i više nego što im je bilo dano u prethodnih pet godina. Dakle, od 2008. do 2012. I onda, a dobro, drugima ste dali više. Dakle, imamo ovu situaciju ali ja sam otvorena za raspravljanje o ovome, kako bismo to bolje razumjeli i vidjeli koliko je to doista pitanje kako to riješiti. Hvala lijepo. Thank you. Puno vam hvala, gospođo Brnević. Hvala što ste odgovorili na sva pitanja iskreno i otvoreno. Za nas je specijalna prigoda kada premijer neke zemlje dođe na naš odbor. Vi ste željeli doći? Bilo nam je drago što smo vas pozvali. To pokazuje vašu proeuropsku eh, orijentaciju. Želim vam sreću u vašim danjim razgovorima, uspjeh sa događajem koji se predstavlja Vojvodina puno je ljudi u ovoj dvorani koji će eh, podržati Srbiju na putu u evropske integracije. Hvala vam najljepša.